krize na prometni sektor u Europskoj uniji. Dajem riječ gospođi povjerenici, izvolite. Gospođo Tajsan, imate riječ. Hvala. Gospodine predsjedavajući, uvaženi zastupnici, drago mi je što Ovom prilikom e, imam mogućnost s vama razgovarati o utjecaju imigracijske krize na privatni sektor u Europskoj uniji. Kao što svi znate, e, s obzirom e, na prije izbjeglica bez presedana, brojne zemlje članice uvele su nadzor nad unutarnjim granicama, iako je to privremeno. Time se zapriječava funkcioniranje potpuno, e, u potpunoj mjeri Schengena i ograničava se također i usporava promet. Prometni sektor je naročito osjetljiv na ove mjere. Uvođenje unutarnjih kontrola na generaliziran i trajni način ne samo da bi omogućilo, onemogućilo funkcioniranje Schengena, nego bi zapriječilo i slobodnu razmjenu roba unutar Europske unije. Ona predstavlja više od 2800 milijardi eura vrijednosti, a 1700 milijuna tona kada je riječ o volumenu. Komisija je razmotrila posljedice sustavnog ponovnog uvođenja nadzora nad unutarnjim granicama i prema rezultatima studije Kratkoročno gledano, povećano vrijeme čekanja na graničnim prijelazima i terminalima utjecalo bi i na promet robe i putnika i također bi smanjilo promet i volumen trgovine i to bi značilo utjecalo na gospodarstvo. To također podrazumijeva i dodatne rashode iz proračuna zemalja članica za opremu i nove objekte. Time je e, naročito izložen cestovni promet budući da je pravovremena isporuka bitna za konkurentnost. Mala i srednja poduzeća koja su kičma prometne industrije bila bi posebno pogođena. Budući da oni imaju doista male marže, svi dodatni troškovi bili bi prebačeni na potrošače ili bi dovelo u pitanje dalje postojanje brojnih poduzeća. Komisija procjenjuje da potpuno uspostavljanje nadzornih granica, e, nadzora nad granicama kako bi se nadzirao promet e, unutar šengenskog područja dovelo do izravnih i trenutnih troškova po gospodarstvu Europske unije i to u rasponu od 5 do 18 milijardi eura godišnje. Dugoročni i neizravni učinci su nešto što je teže procijeniti, ali prema dostupnim pokazatelja ponovno uvođenje unutarnjih kontrola nad granicama imalo bi negativne učinke na cjelokupno europsko gospodarstvo. Obujam e, unutar domaće, e, domaće trgovine na europskom tržištu bi pao, a troškovi bi porasli i to bi pogodilo naročito europske zemlje koje ovise o takvoj trgovini. 1,7 milijardi građana koji e, rade prekogranično bili bi posebno pogođeni, posebno u zemljama poput e, Slovačke, Estonije, Mađarske i Belgije, gdje imamo e, svakodnevni prelazak radnika preko granica. Također, funkcioniranje prekograničnog tržišta rada bi se time ograničilo. Uvaženi zastupnici, ja smatram da ove prve procjene jasno pokazuju koji bi bili ozbiljni učinci eventualne obustave slobodnog kretanja pomoću nadzora granica unutar šengenskog područja, a to je ključan preduvjet za e, ekonomski rast u Europskoj uniji, a naročito za uspješnost sektora prometa. Dakle, zatvaranje granica između zemalja članica treba biti samo privremena mjera, a te kontrole treba ukinuti što prije. Komisija je u tom kontekstu u svojoj komunikaciji od 4. ožujka predstavila svoj program i također rokove za povratak u običajnom funkcioniranju Schengena do kraja 2016. godine. Što dulje ostaje na snazi nadzor unutarnjih granica, to će biti i teže i skuplje ponovno uspostaviti povoljno poslovno okruženje unutar Schengena. Kako se gospodarski subjekti prilagođavaju novoj stvarnosti, povratak na staro neće se moći neposredno zajamčiti. Dakle, uvjeravam vas da ćemo nastojati ponovno uspostaviti normalno funkcioniranje šengenskog sustava i domaćeg tržišta do kraja ove godine. S obzirom na to, Očekujem sa zanimanjem vaše mišljenje o tome i također o tome kako možemo najbolje surađivati kako bismo očuvali jedinstveno tržište. Hvala vam gospodine predsjedavajući. Hvala lijepa. Gospođo povjerenice, sada je vrijeme za obraćanja predstavnika klubova zastupnika. U ime EPP-a gospodin Polčak ima riječ. Imate dvije minute, izvolite. Za slovo, Hvala. Dame i gospodo, na početku želim reći da je migracijska kriza zajednički problem u nas, a također i veliko pitanje za sve europske zemlje. Pogrešno je misliti da bi neke zemlje članice mogle izbjeći tu krizu. To bi bila golema pogreška, a smatram da bi posljedice takvog ponašanja snosili svi. Zanimalo me ono što će povjerenica reći, zato jer ove brojke koje je prikazala ne samo da se poklapaju sa brojnim neovisnim studijama, nego i osim toga što vjerujem da je šteta što predstavnici nekih klubova zastupnika nisu ovdje. Ako oni traže zatvaranje granica, onda bi trebali slušati što ima povjerenica za reći, čuti te brojke. I trebaju čuti također i sve ono što je sadržano u neovisnim studijama koje ukazuju na eventualne posljedice zatvaranja šengenskih granica. Kada bismo odustali od jedne od takvih velikih prednosti Europske unije kao što je to sloboda kretanja, to bi bilo strašno. Stvaranje ovakvog slobodnog prostora za kretanje roba, osoba i tako dalje, ne samo da je donijelo veliku dobit europskim poduzećima, nego i u kontekstu trećih zemalja šengensko područje je e, ogromna prednost jer se time naši građani mogu služiti za vlastiti prosperitet i to vrijedi i za poduzeća. No, nažalost, zbog imigracijske krize koja još u potpunosti nije riješena, ovaj sustav je ugrožen, kao što je ugroženi sustav prometa koji se temelji na tom sustavu. Nadzor nad granicama i ograničenja na granicama imaju negativan učinak na željeznički cestovni promet, na trgovinu, globalno gledano. Zbog toga smatram da prvenstveno se moramo pozabaviti tim pitanjima, a naš cilj mora biti ukloniti nedostatke na našim vanjskim granicama i također trebamo zadržati Schengen operativnim jer ako ga izgubimo, taj bi gubitak bio strašan, kao što je i ispravno rekla povjerenica. Hvala vam. Hvala u ime SID-a. Gospodin Ertug ima riječ. Dvije i pol minute, izvolite. Poštovani predsjedavajući, hvala vam lijepa. Poštovana povjerenice, kolege i kolegice, na početku odmah želim razjasniti da se ovdje nipošto ne radi o samo migracijskoj krizi, nego da se radi i o krizi s europskim politikama. To vidimo ako pogledamo natrag u posljednjih nekoliko tjedna mjeseci kako izgleda trenutna situacija. 28 država članica svakodnevno nisu u stanju riješiti vrlo hitnu situaciju, a kada bismo to e, ozbiljno napravili na koordiniran način, onda bi to bilo moguće. I imali bi stabilni gospodarski kontinent Europu. Ali evo, u ime socijaldemokrata želim ovom prilikom ukazati na implikacije na prometni sektor. Umjesto da se nađe zajedno rješenje, svaka država sada radi za sebe i većinom nikome ne pada ništa bolje na pamet nego da ponovno uspostave vlastite granice i da time jednu od najvećih prednosti Europske unije, takozvani šengenski prostor, u Kinu. Ne samo da se time neće naći rješenja za tu krizu, već se ograničava europski promet i sloboda kretanja preko 400 milijuna europskih građana koji godišnje putuju i ta putovanja iznose 1,25 milijardi. Kao što je već rečeno iz odbora za promet, tu se otežuju e, radna vremena radnika i radnica i to škodi potrošačima. Svima nama zato što moramo onda više za to platiti i zato što moramo i dulje čekati. Evo jedan vrlo dobar primjer, jedna ilustracija gospođe Prenice vezano uz to kako nacionalne granične kontrole utječu na logistiku. Slučajci o logistici računaju da će doći do dodatnih e, naknada, dodatnih troškova 50 eura po satu i po kamionu zbog razdoblja čekanja na granicama zbog granične kontrole. Ako uzmemo njemačku-austrijsku granicu gdje godišnje otprilike 8 milijuna vozila koje plaćaju se starinu prolaze, imali bismo 400 milijuna eura dodatnih troškova. Scenariji poput ovoga bi se još i pojačale ako se ukine Schengenska zona. A prema jednoj studiji eh, zaklade Bertelsmann bi cijela Europska unija u razdoblju do 2025. godine pretrpjela gubitak od 4,7 milijardi eura kod BDP-a. Zbog toga još jednom poruka upućena komisiji, državama članicama i vijeću. Trebamo se, eh, ne bismo se smjeli vratiti na Europsku uniju sa granicama, to nije rješenje i to neće riješiti niti ovu hitnu situaciju. Hvala vam lijepa, gospodine Ertuge. grupe U ime EKR-a, gospodin Zlotovski, izvolite. Tri minute. Hvala gospodine predsjedavajući, dame i gospodo. Promet je poput živčanog sustava gospodarstva i svako ugrožavanje prometa znači velike gubitke za poduzetnike i veće troškove i kašnjenje u isporuci. Dakle, mogli bismo očekivati i gubitak radnih mjesta. U kontekstu emigracijske krize ovo je situacija bez presedana. Sektor prometa će se suočiti sa ogromnim problemima. Ja sam primio brojne poruke vozača iz moje izborne jedinice u kojima se opisuje situacija oko Kalea. Također se navode i razni prekršaj i e, počinjenja kaznenih dijela i također teškoće u putovanju cestama i situacija sve gora. Imamo brojne poljske vozače koji su doista stup našeg gospodarstva i drago mi je što mogu o tome nešto reći u ovoj vječnici jer ne govorimo baš često o svakodnevnim problemima poduzetnika i vozača. Vidio sam e, slike e, na kojima se vidi kako se baca kamenje na vozače koji prolaze. Tko će snositi troškove popravaka ili nadzora? Tko će biti spreman ugroziti svoje živote. Naravno, to su vozači, a također njihovi poslodavci, a oni gube na tisuće eura svakoga dana. Ovo je samo jedan od mogućih primjera toga kako imigracijska kriza utječe na sektor prometa. Tu dolazi i do zatvaranja, odnosno prekida u željezničkom prometu između zemalja članica. I tu treba spomenuti ono što se događa na sredozemlju. I također činjenicu da su nadzori uspostavljeni unilateralno. To je sadna situacija u sadašnjem sektoru prometa. Hoće li tako biti u budućnosti i hoćemo li mi ipak tek početi djelovati kada vozači počnu gubiti svoje živote jer se neće moći obraniti od napada od strane imigranata jer će jednostavno biti preumorni molim sve da izdvoje sredstva za ulaganja kojima će se poboljšati sigurnost vozača i svih onih koji su djelatni u sektoru prometa. Ulažemo mnogo u infrastrukturu u EU, ali mislim da sada trebamo pomoći korisnicima te infrastrukture u situaciji u kojoj njihovi radni uvjeti trpe zbog imigracijske krize. Trebamo učiniti sve što je u našoj moći kako bismo pomogli naročito onim zemljama koje su na vanjskim granicama Europske unije. Ako naše vanjske granice nisu dovoljno čvrste, onda nam ništa neće pomoći u šengenskom prostoru. On će se jednostavno raspasti, a gospodarski trošak takvog scenarija bio bi kolosalan, ne samo po moju zemlju. Molim dokle komisiju da provede zakone koji već postoje jer to se sada ne događa. Hvala. I hvala također i na ovom pozivu koji ste uputili. Gospodin Matis van izvolite, imate dvije minute. Hvala, gospodine predsjedavajući. Hvala predsjedniče. Mislim da treba prije svega istaknuti da je ovdje riječ o humanitarnoj krizi i da ne možemo ljudsku patnju skazati brojkama. Naravno, to ima ozbiljne posljedice za promet. Kako bi države članice reagirale na migracije, one su koordinirano ponovno uvele privremene granice, što šteti slobodi kretanja robe i Čuli smo također od povjerenice, a to su i drugi potvrdili, da bi ukidanje Schengena koštalo 5 do 18 milijardi eura europsko gospodarstvo. Sustavne kontrole već koštaju, na milijarde za prijevoznike. 1,7 milijardi godišnje uz cestovni promet. Jasno je da je potreban europski pristup kako bi se riješila izbjeglička kriza. Tu je europska obalna i granična straža. Trebaju nam isto tako jedinstveni, jedinstvena pravila u svim državama članicama i veće mogućnosti za zakonite migracije. No, isto tako se moramo vratiti na uspostavu šengenskog prostora bez kontrole na unutarnjim granicama. To je nužno kako bismo u humanitarnom smislu bolje riješili ovu krizu, ali to je isto tako u interesu prometnog sektora i funkcioniranja tog sektora. Pozivam komisiju da rasvjetli posljedice migrantske krize na prometni sektor. Želim da komisija u brojkama iskaže štetu nanesenu u prometnom sektoru, te da nam podnese izvješće u Europskom parlamentu kako bismo jasno shvatili da Europa plaća cijenu zbog nekoordiniranog pristupa rješavanju izbjegličke krize u državama članicama. Hvala. Tanja Gonzales Tanja Penjas, izvolite. Hvala predsjedniče. E, htjela bih reći da je u ovoj raspravi mnogo toga s čime se slažem, ali isto tako i mnogo toga što me brine. Postoje različiti pristupi fenomenu migracija, no kako bismo mogli imati e, dugoročna rješenja, važno je da naglasimo ulogu različitih e, spašavanja, akcija spašavanja na moru. Čuli smo da je sredozemlje najsmrtonosniji pomorski put na svijetu i znamo da su i brodovi toliko mali da ih je teško otkriti eh, zahvaljujući postojećoj tehnologiji komercijalne flote imaju svoju ulogu u e, lokalizaciji i pružanju pomoći, međutim oni nisu logistički niti profesionalno osposobljeni za to. Osim toga postoji opasnost pravnih i gospodarskih sankcija od strane poduzeća, ali isto tako i država članica nakon što se vrate u luku. Iz svih spomenutih razloga moramo poboljšati kapacitete država članica kako bi se e, poboljšale akcije spašavanja na moru. Također e, trgovačkim flotama treba dati opremu, ali i potrebne protokole za djelovanje. Mnogo toga me brine u ovom izvješću. E, mi se u ovoj raspravi bavimo isključivo pitanjima koje se tiču konkurentnosti i dobrog e, funkcioniranja unutarnjih tržišta. Svjesna sam činjenice da su ta pitanja vrlo važna, međutim zanima me znate li što je uistinu zabrinjavajuće u ovoj raspravi? Pa to je upravo proliferacija i konsolidacija rada mafije, trgovine izbjeglicama. Žrtvama se nude, nudi cijena prijevoza po 1000 eura po osobi, prevozi ih se kamionima. Ljudi ne znaju zapravo koje su mogućnosti jer ih nitko o tome ne informira. Dakle, tu postoje kriminalne skupine koje profitiraju od situacije. Isto tako mnogo ljudi strada zato što se prevoze u tim prijevoznim sredstvima. E, primjerice na deseci e, osoba su smrtno stradali u jednoj hladnjači u kamionu u Austriji. E, to je uistinu sramotno. Mnogo se govori o mogućnosti zaštite dobrog funkcioniranja šengenskog prostora. Ja se pitam sljedeće. Da li nas jednako tako brinu različiti pokreti u Europskoj uniji i zašto smo prihvatili sporazum sa Ujedinjenom kraljevinom u kojem se ograničava sloboda kretanja na vrlo drastičan način. Što je s Europom? Očito je da postoji prva i druga kategorija. Tu postoji jedna obveza na koju zaboravljamo. E, moramo biti svjesni da ljudska prava trebaju biti u središtu našeg djelovanja. Hvala vam. A sada u ime zelenih. Karima Deli. Na dvije minute, izvolite. Uvaženi kolege, od nas se traži da razgovaramo o utjecaju izbjegličke krize na europski prometni sektor. Dopustite mi da na početku kažem da me ova formulacija uistinu ženira. Kada se sjetimo izbjeglica koji su poginuli u tunelu La Manche, tada tu nije bio pogođen željeznički sektor. U osmom mjesecu 2015. godine 70 izbjeglica je stradalo u kamionu hladnjači u Austriji. Međutim, tu nije kriv e, cestovni promet. Kada imamo 4, milijuna e, stradalih od 2014. na sredozemlju, ne možemo reći da je to zbog pomorskog prometa. Dakle, ovaj e, način razmišljaja u kojem se sve za sve okrivljuju izbjeglice je nešto što se nalazi u nešto što sliči skupini NL Prošli tjedan je jedna predstavnica Nacionalnog fronta e, govorila u odboru za promet o aktu koji se tiče obalne straže i rekla je sljedeće, citirat ću, Više tisuća trgovačkih brodova je 2015. godine moralo sudjelovati u operacijama spašavanja na moru. No, budimo ozbiljni. Problem nisu izbjeglice, nego možda nezakoniti trgovci ili pak sukob u Siriji. No, prije svega su krive države članice koje nisu u stanju organizirati dostojanstven prihvat za sve te ljude. Dakle, obraćam se komisiji i prisutnim kolegama. Mislim da moramo hitno reći da ne možemo govoriti o utjecaju izbjegličke krize na druge sektore ako ne poduzmemo sve da pokušamo riješiti tu krizu. mogu vam samo reći da postoji jedan grad, e, jedna osoba Damjan e, Damien Karen koji je uspostavio humanitarni kamp gdje se dostojanstveno prihvaćaju izbjeglice, a drugdje izbjeglice u nekim drugim zemljama primjerice u Bugarskoj su vezani. E, neki u Austriji se moraju penjati preko zidova i mi moramo imati europsko rješenje jer u protivnom će to biti sramota za sve nas. Svi smo mi odgovorni u riječima koje birame, u retorici koju koristimo, ali isto tako i u dijelima. Dakle, ne smijemo e, sve bacati na leđa izbjeglica. Hvala vam puno. Iskreno rečeno ne vidim da je kolega Majer ovdje, vjerojatno je odsutan, ali vidim da je kolegica Morvaj nazočna. Izvolite, imate minutu i po. Hvala. Hvala predsjedniče. Ja sam zastupnica u ovome domu već šest i po godina i naučila sam se razmišljati i funkcionirati na način Evropske unije. Nemojte me krivo shvatiti. To ne znači da sam ja intelektualno napredovala ili da sam mnogo toga naučila iz onoga što sam ovdje čula, ali sam naučila vaš manipulativan način razmišljanja, način na koji pokušavate prodati svoje čudne ideje javnosti preko E, medija koji vam služe. Na što pritom mislim? Povjerenica je ovdje prisutna, ona nam je rekla koliko nas košta uvođenje unutarnjih granica, da to košta iznimno mnogo porezne obveznike. Dakle, logično bi bilo da se zaustavi masovni priljev migranata. Međutim, to se neće dogoditi. Vidim da je ovo tek priprema za sljedeću najavu. Sljedeći put ćemo čuti da treba imati politiku otvorenih vrata prema zakonitim migracijama, da ih sve pustimo da uđu na zakonit način na teritoriji Europske unije. Čak i one zemlje koje žele prihvatiti e, migrante, dakle neka to učine ako žele, ali ostavite slobodu drugima da rade drugačije. Vi pokušavate Mađarsku prisiliti na nešto. Hvala. Prihvaćate li plavi karton od kolege Polčaka? Da, da, da, ja ću prihvatiti i pitanje od svog političkog neprijatelja, da se tako izrazim. Da, ja sam govorila o gospodinu Polčaku. Izvolite, imate pola minute. Hvala. Hvala što ste prihvatili e, moj plavi karton. Uistinu se ne slažem s onima što je rekla gospođa Morven, međutim imam i jedno pitanje. Na čemu temeljite tvrdnju da bi zatvaranje šengenskog prostora bilo bez utjecaja na države članice. Ako pitate komisiju kako su došli do tih brojki, ako vi to možete pitati, ja pitam vas imate li vi neke studije koje dokazuju da to nema utjecaja na države članice. Pa hvala vam na ovom pitanju. pretpostavljam da prijevod nije bio dobar, pa ću sada to reći na engleskom jeziku. Ja se u potpunosti slažem da postoje veliki troškovi zbog zatvaranja unutarnjih granica. Između ostaloga e, te troškove snose i mađarski građani. Međutim, rješenje bi trebalo biti da se stane na kraj masovnim migracijama odnosno masovnom priljevu izbjeglica, ali to nije ono što ćete vi učiniti. Ovo je tek bio pripremni sastanak za sljedeći put kada ćete dati izjavu da bi trebalo ozakoniti migracije, a mi u Mađarskoj to ne želimo, pa vas molim da nas ne prisiljavate na to. To je ono što sam htjela reći. Hvala. Kolege, e, imate pola minute za pitanje i pola minute za odgovor. Moram da e, vodite računa o tome. A sada Andor Deli. Izvolite na dvije minute. Hvala. Ne radi se ovdje samo o krizi i o sve konkurenciji e, u prometnom sektoru. Radi se isto tako i o posljedicama migrantske krize. Sve više kontrola na granicama znači da mogu isporučiti manje robe svojim klijentima u istom vremenskom razdoblju. To isto tako znači povećanje troškova kroz duže razdoblje. Nadalje, to znači da ne mogu planirati opskrbu neke e, osjetljive robe i to također e, ima određen utjecaj na okoliš. Prema tome ne možemo dozvoliti da se na taj način dovodi u pitanje četiri slobode na, na slobodnom tržištu i iz tog razloga moramo primjenjivati sva važeća pravila u šengenskom prostoru. Nadalje, e, što se tiče vozača kamiona, e, evropske ceste su e, njihovo radno mjesto sa svim opasnostima i rizicima koje to podrazumijeva. Sigurni radni uvjeti iznimno su važni za ovu kategoriju radnika. 8, direktiva 89 kroz 39 treba u potpunosti ispoštivati i dakle um, to je ono što se tiče radnih uvjeta za vozače kamiona. Nadalje, htio bih nešto reći o uh, turizmu. Teroristički napadi su također uh, imali posljedica na e, prometni sektor, o gotovo 10% europskog BDP-a otpada na turizam, što govori o tome e, koliko gubici u ovom sektoru mogu utjecati na čitavo europsko gospodarstvo. Mislim da moramo podržati mehanizme kojim će se omogućiti kompenzacija troškova malim i srednjim poduzećima u prometnom i turističkom sektoru. E, htio bih zamoliti komisiju da razmotri tu mogućnost. Hvala. Sada riječ ima Ines Ayala Sender na dvije minute, izvolite. Hvala vam. Doista mi se ovdje nalazimo kako bismo došli do zaključka da plaćamo visoku cijenu u Europi zbog izostanka koordinacije i zajedničkih politika. Naše države članice nisu u stanju e, riješiti ovu krizu. Nemamo odgovarajuće politike, imamo krive politike ili one nisu dostatne. I upravo iz tog razloga e, nas priljev migranata toliko košta. Šengenski prostor je jedan od simbola ujedinjene i socijalne Europe i to u najvećem mogućem, e, u najvećoj mogućoj mjeri od njezina osnutka. I zato se želimo boriti za to da se granice što je prije moguće ponovno otvore unutar Europske unije, te da se pronađu bolji mehanizmi za e, ispunjavanje humanitarnih potreba tražitelja azila i migranata. Mi smatramo da je to ključno na čitavom teritoriju država članica. Isto tako nam trebaju rješenja u prometnom sektoru, trebaju nam sigurni humanitarni koridori. Mi to tražimo već duže vrijeme i mislimo da je to rješenje da se izbjegnu e, daljnji smrtni slučajevi i e, daljne žrtve. Isto tako ovaj koridor iz Grčke je nešto što se može koordinirati na razini vijeća i na taj način bismo mogli poboljšati postojeću situaciju. Međutim, imamo postupak donošenja odluka koji je fragmentiran, svi pokušavaju prebaciti odgovornost na druge i zato nam trebaju koordinirani napori kako bi se e, olakšala situacija u prometnom sektoru i kako bi se osigurala, e, osigurali sigurni radni uvjeti za sudionike u prometu. Nacionalne države pokušavaju e, uvesti prepreke slobodi kretanja, međutim mi trebamo prevladati greške iz prošlosti i ne želimo e, da se ponovno dogodi da postupak donošenja odluka bude fragmentiran e, u komisiji. Hvala. A sada riječ ima kolega Zambaski. Hvala. Uvaženi kolege, gospođo Tyson, mi ovdje još jedan put imamo raspravu o migracijama, ali imam dojam kao da govorimo različitim mjesecima, premda imamo prevođenje. Neki kolege ne razlikuju izbjeglice od migranata. Osim toga, čudi ih kada nam se događaju teroristički napadi u Parizu ili Briselu. Ova migrantska kriza ima veliki utjecaj i posljedice na prometni sektor. Međunarodni vozači i prijevoznici zabrinuti su da bi ova migrantska kriza, ukoliko se nastavi, mogla značiti strože kontrole, a to će značiti na milijune eura gubitaka u prometnom sektoru. Komisija procjenjuje da će to biti između 5 i 18 milijardi eura što bi zapravo moglo obeshrabriti ljude od toga da putuju Europom kako bi se očuvao šengenski prostor i ispravno funkcioniranje unutarnjeg tržišta trebali bismo ojačati kontrole na nekim granicama kao što je u Bugarskoj granica na u Bugarskoj mi Bugari ne želimo više biti u šengenskom prostoru jer nemamo od toga nikakve koristi. S druge strane, Europska unija pokušava sklopiti sporazum s Turskom i tražimo od Turske da štiti naše granice. Osim toga, mi smo danas glasovali o ovom sporazumu i otvorili smo mogućnost tome da Turski postane službeni jezik Europske unije. Mislim da je to velika greška. E, gospodine Dambaski, kolegica koja je govorila prije vas, želim vam postaviti pitanje temeljem postupka plavog kartona. Pristajete li odgovoriti na njezino pitanje? Izvolite. Hvala. Ja bih samo htjela podsjetiti uvaženu kolegu da izbjeglice i migranti nisu teroristi. Prema tome mislim da griješi u ovome što je rekao. Uvažena kolegice, to nije bilo pitanje, nego izjava. Mislim da ste time prekršili pravila poslovnika Europskog parlamenta, no ipak ću vam odgovoriti. Što se tiče granice između Bugarske i Turske, slobodno dođite tamo i možete se sami uvjeriti tko su nezakoniti migranti, a tko su izbjeglice. Vi tvrdite da mm, određen broj mladih muškaraca u dobi od 30 godina da su oni isto kao i majke s djecom. Molim vas dođite na našu granicu pa ćete vidjeti. Hvala. Sada gospođa Zaskon Bilbao Barandika, izvolite. Hvala vam gospodine predsjedavajući povedanice. Ovaj tjedan smo govorili o humanitarnim i političkim posljedicama izbjegličke krize. Najavljene su nove mjere zaštite granice, a samo na prometnom sektoru bi moglo doći čak do šteta od 18 milijardi eura prema nekim procjenama. Naravno da će to povećati i troškove povezano s onim što isplaćujemo Turskoj za pomoć u sladavanju izbliške krize. Naši prometne mreže već e, nas stoje 1% BDP-a i zbog toga vam želim postaviti dva pitanja. Što komisija može učiniti kako bi unilateralne i populističke mjere e, izbjegavali na području Europske unije i kao drugo koje mjere vi predviđate kako bi se izbjegli ti troškovi koji mogu utjecati i na konkurentnost cijele naše Europske unije. Hvala vam lijepa gospođo zastupnice. Sljedeći govornik je zastupnica Marie Kristin Veržija. Na dvije minute izvolite. Hvala vam gospodine predsjedavajući. Hvala vam što govorite na svim jezicima Europske unije. Da, trgovački brodovi moraju odustati od svojeg putovanja kako bi spasili civile. Preko 200 brodova je spasilo 4000 ljudi u 2000 14. godine u Europskoj uniji. Treba ih pohvaliti, oni su ispunili svoju obvezu i svoje e, međunarodne obveze prema međunarodnom pomorskom pravu. Sve više brodova moraju skrenuti svog puta i izbjegavaju zapravo te zone gdje bi moglo doći do toga da ne iđu na izbjeglice, tako da ne žele sudjelovati u tome i ne žele sudjelovati niti u e, vojnim e, intervencijama. Imali smo nevjerojatan broj e, ljudi koji su poginuli na moru. Italija je 2014. pokazala primjer, ali dobili su samo 5 milijuna eura dodatnih kada znamo da je aktivnost Italije košala više od 40 milijuna. Mi koristimo sada i vojne svrhe, to je skupo i na neograničeno trajanje a zapravo se krijumčar ljudima reorganiziraju i sve više rizika nameću izbjeglicama i naplaćuju im sve veće svote, uključujući za prijevoz unutar Europske unije. Ta trgovina ljudima je sada treći izvor novca nakon droge i oružja i najčešće su zapravo ti isti koji se time bave uključeni u više tih aktivnosti. Što ima više granica, to će biti više krijumčara. 13, milijuna, milijardi eura je od početka ove godine iskorišteno kako bi se zatvorile granice. S kojim rezultatom? S tim novcem bismo mogli spasiti e, živote, e, poštovali bi prava izbjeglica i i poštovali bi naše međunarodne obveze. Europska unija i države članice trebaju doprinijeti rješenju ove humanitarne krize koja je svjetska kriza i koja se odvija pred našim očima. Da moramo e, imati zajednička rješenja za spašavanje na moru, otvoriti humanitarni koridor za izbjeglice i e, legalan pristup za migrante kako ih ne bismo više tjerali da preuzimaju e, rizik na sebe. Da, E, imamo europsko pravo i međunarodno pravo kojeg moramo poštivati i kada bi to svi činili onda ne bismo sad ovdje vodili tu e, nadrealističnu raspravu. Hvala vam lijepa gospođo zastupnice Vežija. Sljedeći govornik je gospodin Žili Pospišil na dvije minute. Hvala vam lijepa. Gospodine predsjedavajući, želim zahvaliti gospođi Tyson na informacijama koje nam je dala ja se mogu poistovjetiti s njima zato što bi ukidanje Schengena dovelo do niza problema, ne samo za nas, već i za druge države članice. Što se tiče prometa, došlo bi do gubitka od 2,5 milijardi eura godišnje. Samo u našoj državi, dakle već bi um, do, još bi došli do povećanih troškova kada bi se sve unutarnje granice ponovno uspostavile. I te brojke su nažalost stvarne brojke. To bi imalo e, posljedica i za osobe koje putuju u drugu državu na posao, e, to bi se odrazilo i na turizam, e, posebice ako se radi o jednodnevnim izletima. Došlo bi do velikih gubitaka, ne samo gospodarske prirode, već isto tako što se tiče dobrobiti naših građana. Manje bi se putovalo, manje bi se ljudi kretali i tako dalje. Među tim brojkama postoje i neke brojke koje pokazuju na to da je Schengen danas vrlo važan. I velik dio europljana no, čini se s druge strane, ne vjeruju više u Schengen, već bi rađe vidjeli da se ponovno podigne nasilne granice. I zato imamo taj osjećaj da Europska unija kao takva ne upravlja dobro sa izbjegličkom krizom. Ali ja mislim da bi, bi gospođa Tyson trebala shvatiti da je izuzetno važno zadržati Schengen i stoga se postavlja pitanje koje mjere možemo poduzeti kako bismo riješili ovu krizu. Što će nam komisija predložiti? E, pribojavam se toga da, i to i osjećam u mojoj državi, da ako uvedemo kvote za prihvat izbjeglica, da bi se, da bi to javno mjenje vrlo loše shvatilo i da bi onda Schengen od toga još i više e, bio doveden u pitanje. Hvala vam, gospodine Pošpisil, zastupnik Francisco Asis, na minutu i pol. Hvala vam lijepa gospođo povedenice, djelomično ukidanje Schengena ima izrazito negativne posljedice, vjerojatno najgore posljedice upravo na izbjegličku krizu. Europska unija nije bila na visini zadatka kada se radi o rješavanju tog problema. Tu ne govorimo o komisiji kada kažem Europska unija, zato što Europska komisija je pokušala iznijeti niz mjera za rješavanje izbjegličke krize i ne bismo trebali zanemariti tu činjenicu. Ali problem leži u ponašanju određenih država članica. Nedavno smo zapravo imali prilike vidjeti nekoliko država članica Europske unije kako provode mjere koje jasno krše sam duh europskog projekta. E, čujemo da vlade država članica govore o e, ekskluziji o isključenosti, a kad kad e, su njihove izjave otvoreno ksenofobne. To su ona pitanja koja pokušavamo riješiti i vidimo da neki pokušavaju ukinuti šengenska pravila, a Schengen je od ključne važnosti za cijeli europski projekt. To je jedan od glavnih e, načela Europske unije, to načelo slobode kretanja a osim negativnih ekonomskih posljedica isto tako bismo trebali imati na umu i koju bi to štetu moglo nanijeti cijeloj Europskoj uniji. E, europski projekt je sada ugrožen zbog takvih e, postupaka država članica. A čisto ekonomski gledano, kao što su i drugi kolege već rekli, posljedice bi mogle također biti izrazito nepovoljne. Stoga ja pozivam Europsku komisiju da nastavi sa svojim naporima i da poziva države članice na svoje odgovornosti i da se pobrine da, oni da države članice poštuju e, pravo Europske unije. Hvala vam, gospodine zastupniče Asise. E, sljedeći unik je zastupnica Agnes Honkerius. Na jednu minutu, izvolite. Hvala vam lijepa, gospodine predsjedavajući, gospođo povjerenice. Prošlog mjeseca sam se vozila sa jednim nizozemskim vozačem kamiona u Englesku i to po noći. To je bilo dosta uzbudljivo za mene jer e, iako je izbjeglički kamp kod Kalea u međuvremenu ispražen, još uvijek e, se osjećala nesigurnost u zraku. A e, njegov poslodavac je zapravo mu rekao da više ne bi trebao se zaustavljati dok sve dok ne stigne u Belgiju. I blizu franskih granica smo i vidjeli izbjeglice kako hodaju duž autoceste. Došlo je do niza raznih isto tako slučaja. Evo u ožujku je opet došlo do nekih slučajeva da su se neki i e, ljudi pokušavali sakriti u kamionima i kod Kaleja došlo do sličnih takvih izbivanja. I ja razumijem Europsku komisiju kada ona kaže da je zabrinuta zbog ekonomskih posljedica e, uvođenja graničnih kontrola, ali moje pitanje upućeno vama je sljedeće. Ja bih vas zapravo zamolila da s jedne strane potičete na bolju suradnju unutar Europske unije, ali isto tako i da se bolje zaštite poslodavci i radnici u prometnom sektoru. Hvala vam lijepo. Gospođo zastupnice, sada je došlo vrijeme za spontane javljanje za riječ. Gospodin Sean Kelly je prvi govornik, izvolite. Hvala vam lijepo, gospodine predsjedavajući. Znam da postoje problemi vezani uz prometni sektor i migracije, ali nisam shvatio da su e, ti problemi toliko strašni, iako su ove brojke dosta nejasne kada se govori o troškovima između 5 i 18 milijardi eura. Radili se onda o 5 milijardi eura ili 18 milijardi eura. Tu postoji velika razlika i tu bismo trebali biti pažljiviji. No nevisno o tome, to je vrlo ozbiljno pitanje i ja znam iz mojih razgovora sa e, irskim građanima, primjerice u regiji Holić, da su oni imali izuzetno velike probleme e, pristići na kontinent, prije svega kada su išli u Kale. I kao što je posljednji govornik rekao, oni izlažu svoj život, svoj život opasnostima. I zapravo je nevjerojatno ovo što se događa. I stoga bismo trebali riješiti tu situaciju na korist naših vlastitih građana koji putuju diljem Europske unije. A kako bismo to učinili, Europska komisija to i pokušava, trebali bi legalizirati imigraciju ne možemo ostvariti napredak ako nemamo legalnu imigraciju, jer kada imamo situaciju da se sve tolerira, a ilegalno je, onda je to neprihvatljivo. I države članice trebaju surađivati na temelju onoga što predlaže Europska komisija. To je jedno što možemo učiniti. Hvala vam. Hvala vam. Gospodin Andres Mamikin se riječ. Hvala vam, gospodine predsjedavajući. Dragi kolege, o čemu tu govorimo? Govorimo o sljedećem. Migracijska kriza utječe na prometni sektor, ali migracijska kriza će zapravo utjecati na sve grane djelatnosti i na cijeli europski projekt. Ako analiziramo razloge zbog kojih je migracijska kriza zaprimila takve razmjere i zbog čega je pristigla k nama, onda tu postoji samo jedan odgovor. Počinjene su velike pogreške u vanjskoj politici. E, i mi smo to počinili kao Europska unija i isto tako i svaka država članica zasebno u okviru odluka oko kojih smo se usuglasili tijekom niz godina. Migranti dolaze iz onih država e, gdje, smo mi, europljani, ako to možemo isto tako reći, njima sami doveli rat. Migranti ne dolaze ni od kuda. Oni traže pomoć od nas, od Europske unije. To je najvažnija stvar. Hvala. Hvala vam. Gospodin Ivan Jakovčić. Mr. President, Mr. President, Mr. President. Gospodine predsjedavajući. Hvala vam što ste mi dali mogućnost da govorim. Nadam se da ćete i drugim kolegama iz kluba zastupnika Alde dati isto, jer na početku nisam čuo jeste li to rekli, a da jeste, rekli ste. No,

će vaš kolega iz istog kluba dobiti priliku preuzeti riječ, gospodin Josef Varija, Josef Varija, ispričavam se. Hvala vam lijepa, gospodine predsjedavajući, da ste mi dopustili da govorim. Govorimo o Schengenu, govorimo o migracijskoj krizi, ali najveći problem je zapravo sredozemlje. To je najopasnije područje za migrante. Tisuće njih prolaze kroz ruke krijomčara ljudima, e, ulaze na brodove koji uopće ne zaslužuju se tako nazivati i pokušavaju doći do Europe. Naravno da na Sredozemnom moru ne možemo izgraditi zidove kao što to drugi rade i postaviti ograde. jedna trećina svih migranata koji su pristigli 2015. godine u Europu su zapravo bili spašeni na otvorenom moru. gospođo Prevenice, potrebni su nam koraci Europske komisije kako bi poboljšali situaciju na Sredozemnom moru. Europska agencija za sigurnost e, na Sredozemnom moru treba što prije postati operativna. Uh, Uh, speech of Commissioner. Hvala vam. Gospođa povjerenica Marijan Tajsen ima riječ. Eh, de voorzitter, beste collega's, eh, hartelijk dank. Gospodine predsjedavajući, uvaženi kolege i kolegice, hvala vam lijepa na ovoj vrlo zanimljivoj raspravi. Naravno, da Europska komisija jako zaposlena. To je jedan od naših glavnih prioriteta da riješimo izbjegličku krizu i da učinimo sve što možemo kako bismo djelovali preventivno u borbi protiv terorizma. Ali danas su od nas tražili da govorimo s vama o e, posljedicama e, imigracijske krize na pometni sektor, te bismo se trebali usredotočiti na tu temu. Uvedene granične kontrole trebaju biti vremenski ograničene, to je u potpunosti jasno. I sve kontrole se trebaju kinuti barem do kraja ove godine, dakle dok isteknu onih 18 mjeseci. U, mojem uvodnom govoru sam govorila o e, planu sa nekoliko koraka kojeg smo već u ožujku najavili. Dakle, da Schengen ponovno e, bude normaliziran, već smo imali i priopćenje za javnost u vezi, a naše polazište je to, i to ste i vi podržali ovdje, da je Schengen jedan od glavnih postignuća Europske unije. To je nešto što trebamo njegovati, zadržati i zbog toga ćemo učiniti sve što možemo kako bi Schengen ponovno normalno funkcionirao i to što prije moguće. Znamo i to je više puta rečeno da su troškovi nepoštivanja Schengena ili gubitka Schengena u mnogo različitih na mnogo različitih načina biti ogromni. Zbog toga bismo se trebali što prije vratiti na normalno stanje, ukinuti granične kontrole, a u našem planu su nekoliko koraka, smo govorili i koji se preduvjeti za to trebaju ispuniti. Isto tako smo rekli što i države članice trebaju poduzeti kako bi se to moglo stvariti. Europska komisija će izbliza pratiti situaciju e, na vanjskim granicama Europske unije, ali i na unutarnjim granicama. Isto tako vam mogu obećati da smo napravili procjene vezano uz troškove i da su zapravo naše procjene još i više od ovih brojki koje smo ovdje naveli. Ali mi moramo još i provesti dalje analize, moramo uzeti u obzir i nove podatke kako bismo imali e, potpunu sliku eventualnih troškova za Europsku uniju. Ali neovisno o tome koliko će biti ti troškovi, vjerojatno još i viši od ovih, mi bismo htjeli da Schengen ponovno funkcionira na normalan način i znamo e, da su troškovi za države članice jako visoki, da vrlo brzo osjećaju posljedice toga i to se ne odnosi samo na prometni sektor. Isto tako će to dovesti do visokih troškova za gospodarsko općenito, za građane Europske unije i za funkcioniranje e, prekograničnog odlaska na posao. Zbog toga sam ja uvjerena da ćemo ponovno moći dobro surađivati. To nam je potrebno kako bismo e, riješili ovu krizu i kako bismo naše unutarnje prometno tržište, ali i naše unutarnje tržište općenito, e, mogli ponovno uspostaviti. To posebice vrijedi za prometni sektor koji je toliko važan za dobro funkcioniranje e, naše ukupne makroekonomije. Ja vas uvjeravam u to da svi članovi Europske komisije, prije svega prvenica Bulc, vam stoje na raspolaganju kako bismo koordinirajuće djelovali i po pitanju država članica jer to je od ključne važnosti. Hvala vam lijepa na ovoj zanimljivoj raspravi i hvala vam lijepo, gospodine predsjedavajući. E, bardzo. Hvala. Hvala gospođo povjerenice. Hvala na tome što ste došli.